Idemo do izvješća gospodina Marinesko. Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci e, prozdrava predsjednika EIB-a gospodina Hora. E, riječ ima gospodin Marinesku. Izvolite.